Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dobro jutro, dame i gospodo. Eto nas na prvom sastanku našeg odbora za 2018. godinu u kojoj nam želim svima puno uspjeha jer pred nama leži puno posla. Započnimo, dakle sa sastankom. Ako nema drugih komentara možemo usvojiti dnevni red, a vidim da komentara nema. Što se tiče priopćenja predsjedništva, tih nema. E, sada odobravanje zastupnika sa sastanka zapisnika od 6. studenog 2017. godine. Smatrat ćemo da je taj zapisnik usvojen, ne bude li nitko uložio primjedbu do kraja današnjeg sastanka. Prelazimo sada na četvrtu točku dnevnog reda uspostavljanja Europskog programa razvoja obrambene industrije gdje govorimo dakle o stvaranju kapaciteta europske obrambene industrije. Dobro znamo da se radi o prilično novoj temi kojim su se započeli baviti kolege s odbora AFET i pododbora SEDE. Oni su se tom temom bavili već nekoliko mjeseci, rekao bih čak dvije godine. A sami industrijski, dakle, dio te tematike naravno leži u nadležnosti našeg odbora. Naša je izvjestiteljica e, Françoise Grostet. Danas ćemo raspravu voditi na temelju 472 amandmana što su ih zastupnici uložili uključujući i na prijedlog, dakle na prijedlog uključujući i prijedlog same izvjestiteljice. 27. studenog je gospođa Grostet predstavila svoj e, prijedlog izvješća, a danas ćemo raspravljati o amandmanima. Gospođo Grostet, izvolite. Hvala lijepa. Prije svega dopustite mi da zahvalim kolegama koji su uložili amandmane. Donesen je čitav niz važnih amandmana. Moje su kolege uložili 437 amandmana od 472 samo pokazuje koliki značaj za tu tematiku i važnost tome pridaju članovi našeg odbora. Podsjetili su nas da Europa koja se bavi obranom je nešto što gdje je industrijski dio u nadležnosti našeg odbora. Nakon 2019. godine želi se da Europa ima obrambenu industriju koja će biti inovativnija i konkurentnija. Jer baš kao što je rekao Jean-Claude Juncker, Europa ne smije davati u podnajam našu sigurnost i obranu. Stoga države članice moraju bolje surađivati, bolje moraju surađivati europska poduzeća kako bi zajedno vodili programe. Odmah ću ovdje reći kolegama koji su uložili amandmane, naravno namjeravam uzeti u obzir sve vaše amandmane. Morat ćemo raditi zaista naporno i brzo kako bismo našli kompromise jer su rokovi vrlo kratki. Prema tome moramo biti učinkoviti i poštovati rokove i unaprijed zahvaljujem kolegama na suradnji. Sada nešto o svotama. Predviđeno je 500 milijuna eura. Neki tvrde da to nije dovoljna svota, drugi pak smatraju da je previše. Osobno smatram da je to vrlo razumna svota kada se radi o projektima iz područja obrane, to je predstavlja dobar temelj za početke, a države članice morat će također pridonijeti. E, omogućit će se da se financiraju različiti projekti kako bi stvorili poticaj na suradnju i zato e, moramo dakle preusmjeriti neka sredstva i moramo i koristiti e, ono što tu možemo. Što se tiče financiranja, oni se moraju dati europskim tvrtkama jer se radi o izdvajanjima iz europskih sredstava. Naime, naši sugrađani ne bi shvatili da se financiraju eh, poduzeća trećih zemalja s europskim financiranjem, što ne znači da ne možemo surađivati s tim poduzećima to ne sprečava niti države članice da nastave suradnju koju žele izvan našeg programa. Jer ovaj program o kojem govorimo nije tu da nadomjesti programe država članica. Ne, ovo je apsolutno komplementaran program. Važno je da imamo strateške partnere, međutim, malo pomalo Europa mora dati podršku vlastitoj industriji kako bi uspostavila pravu stratešku autonomiju. To je zaista nužno i to je cilj koji želimo ostvariti. Kako bismo imali novu suradnju, naročito za mala i srednja poduzeća e, e, i poduzeća srednje veličine, dakle, to je važno. E, sve države članice što se osjeća na vijeću se trebaju osjetiti angažman, a kako bi do toga došlo, mala i srednja poduzeća moraju imati mogućnosti da u tome sudjeluju. Mnogi od njih već surađuju sa velikim obrambenim poduzećima kao e, podizvoditelji. Međutim, svatko mora moći sudjelovati. Trebamo u okviru Europske unije podstaći prekograničnu suradnju treba se obratiti poduzećima koji pokazuju da su inovativna i koja mogu dokazati da rade izvrsno. Kriterij koji je uspostavljen tri poduzeća minimalno u barem dvije države članice. Mislim da je to ključan kriterij za sudjelovanje u programu. A sigurna sam da ćemo tu raspravljati puno oko broja poduzeća i broja država, ali spremna sam vas slušati na tu temu. Moramo sve učiniti da taj program bude u funkciji od 1. siječnja 2019. godine kako to želi i vijeće i Europska komisija. Naravno, rado ću s vama surađivati i saslušati vas kako bismo imali na kraju konvergentna mišljenja. Hvala lijepa na ovom izlaganju. A sada otvaram raspravu. Najprije dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Pohe, on još tu nije. Gospodin Marten vi ćete vjerojatno nešto reći u ime kluba zastupnika SID. Hvala lijepa. Koristim ovu priliku da čestitam novu godinu svim kolegama koje još nisam susreo ove godine. Komentar ovdje ne, se ne radi o mojoj e, sviđanju od toga trebamo li ili ne e, govoriti ovdje o širenju naoružanja. Ne, e, Stvar je u tome trebamo li imati strateški program u ovom času, kao što je baš rekla gospođa Grostet. Dakle, mi se zalažemo za ovakvu strategiju u sektoru koji je prično u poteškoćama radi međunarodne konkurencije. A, dakle, naročito želimo tu jednu, takav jedan inovativni pristup. Međutim, ima stvari za koje želimo čuti neka pojašnjenja. Upravo kao što je sada malo prije rekla gospođa Grostet, koje kriteriji se moraju zadovoljiti kako bi se netko, mogao ući u taj program. Jer e, neka poduzeća surađuju sa poduzećima koje nisu u Europskoj uniji i ponekada imaju obvezu transfera tehnologija. Tu moramo jako biti e, pažljivi e, kako ne bismo na ovaj način poduprli inovacije trećih zemalja. Drugo, e, uvjetovano za financiranje programa. Europske države, barem oni 25 koje ulaze u ovu suradnju, moraju se pridržavati pravila i ne smije se smjeli i javljati na e, određene programe financiranja bez obzira o tome kakvom se naoružanju radi da jednom kada e, dođe do rezultata projekta da se oni opredijele za nekog drugog e, dobavljača. Dakle. A isto tako sve bi moralo ostati pod nadzorom država članica kako bi države članice mogle kontrolirati te inovacije. Nadalje, što se tiče proračuna, tih 500 milijuna eura, je li to dovoljno ili je premalo? Neki smatraju da to treba skresati. Ja se slažem s gospođom Grostet da je dobro da se u jednom času uspostavi europska suradnja ili koordinacija, naročito u kontekstu gdje je u svijetu mnogo toga e, sada u previrenju. Ne možemo sve samo prepustiti državama članicama, jer e, moramo e, pokazati da svi mogu profitirati od tih tehnoloških napredaka te dodatne inovacije kako bi Europa imala značajnu ulogu na planu obrane u svijetu. Evo, to su moje izvorne primjedbe. Kolege i ja uložile smo dosta e, amandmana i hvala gospođi Grostet na njezinu radu. Hvala, a sada e, gospodine Krasnodemski u ime kluba ECR. Hvala lijepa. I ja kao i vi čestitam svima novu godina. Želim vam svima e, dobro zdravlje jer znam da ste vi predsjedniče između ostalog krajem prošle godine e, se bili razboljeli. U svakom slučaju želim dobro zdravlje vama i drugima. A sada nešto o ovom izvješću. Jako mi je drago da su amandmane uložili kolege iz svih klubova zastupnika s ciljem da poboljšaju tekst te da privuku pozornost na neke važne probleme. I ja se e, slažem s kolegama. Postoji jedna stvar koja je po mom sudu zaista bitna, a to je da e, moramo nešto učiniti kako bi ovaj projekt omogućio dobro tehnološke baze za projekte u Europi. Predsjednik gospodin Kurumbašev, gospođa Boni, gospodin Marinesku uložili su amandmane u tom smislu. I kada budemo izrađivali kompromisne amandmane, sve to treba uzeti u obzir. Postoji također ideja da se moramo zalagati za novu vrstu suradnje e, među našim industrijskim sektorima. A i te da se taj novac ne bi smio izdvajati za one tvrtke koje već međusobno jako dobro surađuju. E, gospođa Lic, gospođa Werner e, su upravo ukazali na to u svojim amandmanima i ja se s njima slažem. Još jedno pitanje koje je važno, a to je da bi se trebalo povećati broj država članica koje bi trebale surađivati u projektima koji bi se financirali iz tih izvora prema jednom prijedlogu radilo bi se ne više od dvije, nego tri države članice. A isto tako trebalo bi se uključiti i e, srednja poduzeća. To je dio dakle amandmana koji su uloženi. Postoji još jedna stvar kojom bismo se trebali pozabaviti na sastanku izvjestelja u Sijeni. Radi se o definiciji onih tijela koja će smijeti sudjelovati u programu. Treba dakle vidjeti na koji način se neko poduzeće može nazvati europskim poduzećem. Došlo je do konsolidiranja europske obrambene industrije i te tvrtke također ne bi smjele biti ostavljene po strani. Ne smijemo diskriminirati neka poduzeća. Tamo gdje još imam određenih sumnji, radi se o financiranju e, iz e, izvora Europske komisije, no mislim da je to nešto na, čemu ćemo se, na što ćemo se kasnije vratiti. Hvala lijepa sada gospođa Virnik koja će govoriti umjesto gospodina Rikea. Hvala i čestitam svima novu godinu. Dominik Rike ispričava se jer e, danas nije ovdje zato što predsjedava odborom TRAN. Kao što smo ranije rekli, radi se o važnom programu i on zahvaljuje kako komisiji, tako i izvjestiteljici na svom bitnom radu. Dominik želi dati jedan e, bitnu primjedbu, naročito nakon što je pregledao sve amandmane. Želi naglasiti da ovaj program ima za cilj da se još više razvije europska integracija. To je fond kojim bi se trebali razvijati europski programi na području obrane. I to ne smijemo pobrkati sa politikom međunarodne suradnje. Dominik u potpunosti podržava jačanje suradnje sa važnim europskim partnerima primjerice sa Ujedinjenim kraljevstvom nakon Brexita i drugim značajnim međunarodnim dionicima, ali ovo nije mjesto za to. Jer sam naslov kaže da se radi o programu razvoja europskog obrambenog sektora. Dakle, europski novac za europski obrambeni sektor. Istovremeno, to ne smije biti protekcionistički program. Dominik će rado i dalje surađivati sa eh, izvjestiteljima u sjeni na izradi programa koji će biti napredan za Europu. Hvala lijepa, a sada gospodin kofer u ime zelenih. Happy New Year. I was just meant to wake everybody up. Um, Sretna nova. Bitan problem u ovom sektoru obrane jest učinkovitost. Imamo prekomjerne industrijske kapacitete koji se predugo štite iz sebičnih regionalnih ili nacionalnih. Ili taj ključni problem nećemo se moći učinkovito baviti problemima. Ponovno razvijati industrijske kapacitete u tom sektoru jest krivi cilj koji treba odbaciti. Što još gore jest da a oni zapravo e, će to i to je krivi pristup, apsolutno krivi pristup. Naime, trebamo biti ambiciozni. Mi smo otprilike uložili 60 amandmana gdje se zalažemo za alternativni model suradnje u obrambenom sektoru u Europi. Jer mi se ne protivimo suradnji europske obrambene industrije, želimo jednostavno da ne možemo činiti sve kako bismo udovoljili vrlo uske nacionalne interese i još da to financira iz europskih izvora mi e, predlažemo da se stvore zajednički indu mogućnosti nego li Europska obrambena agencija koja nije e, dobro djelovala od kad je osnovana u tom sektoru e, dakle prije jedno 15 godina. Mi mislimo da Biratska komisija kao onaj dionik koji na reorganizaciju europskog obrambenog sektora koji je vrlo neučinkovit. Postoji još jedan razlog zašto bismo morali biti ambiciozni. Budemo li radili na konsolidiranju obrambenog sektora, onda ćemo to povezati sa drugim vrstama. Važno da europska obrambena industrija ne eh, podržava niti izravno, niti neizravno nehumano oružje koje ne moram sad ovdje posebno nabrajati. Ne tražimo od vas da promijenite cijednu rečenicu iz dokumenta vijeća koje je već usvojilo stajalište. Nakon što se odlučio za šest kriterija, vijeće je napisalo neispunavanje i jednog od tih kriterija neće se smatrati ili briga za te kriterije. Gospodin Silikotis u ime Gulea. E, Svima ću sada predstaviti e, isto dati čestitke u ime GUE. GUE je vrlo jasna. Postoji europski obrambeni fond koji je dio jednostavno militarizacije Europske unije, a izvjestitelj obrambeni fond koji je dio jednostavno militarizacije Europske unije, a izvjestitelj i većina amandmana idu upravo u tom smislu. Klub zastupnika GUE protivi se tom opasnom poduhvatu. Ovdje se radi o tome da se ponovno uloži u europsku obrambenu industriju kako bi Europa bila jača na planu obrane. Predviđa se izdvajanje 500 milijuna eura i koji bi se trebali izdvojiti iz proračuna Europske komisije, dok preostalih 80% će dati države članice koje su sada u recesiji. U članku 41. stavku 2. E, europskih e, ugovora e, jasno se kaže da izdvajanja koja utječu na obrambeni sektor ne bi se smjela financirati iz europskih izvora, iz europskog proračuna. Dakle, to je pravni problem. Mi ovdje osporavamo pravnu temeljenost ovog prijedloga i e, očekujemo da e, i druge instance tako postupe. GUE NGL traži da se tih 500 milijuna eura koriste za ponovno industrializaciju e, onih e, dijelova Europske unije koje su najviše bile žrtve neoliberalnih mjera štetnje. Oštro se protivimo ovom projektu koji ide ka većoj militarizaciji Europske unije i e, mi se zalažemo da se taj novac iskoristi za opću reindustrializaciju. Ono što nam se čini posebno problematičnim je da tih 500 milijuna eura će se oduzeti od drugih e, programa, što znači da će šteta biti dvostruka veća. E, kaže nam se da treba podužati napore država članica što se tiče e, energetske autonomije, 500 milijuna ipak će se dati iz odgovarajućih programa kako bi oni završili u sektoru obrane i to je apsolutno neprihvatljivo. Što znači da će neke politike razvoja jednostavno izgubiti sredstva jer će ta sredstva ići za obrambenu politiku. I stoga mi predlažem jednostavno prijedlog odbije. Gospodin Boreli za FTD. Hvala i... ja jednostavno čestitam svima novu godinu program. Ali e, moramo paziti jer je to vrlo osjetljiv e, program i moramo vidjeti koji e, se surađuje na bilateralnoj ili trilateralnoj osnovi. Dakle, moramo jasno pokazati europskim građanima da je ovo u interesu. Ustanove moraju zaista moći kontrolirati taj program i moraju se definirati tijela koje će to učiniti. Potrebno je da se jasno kaže da oni će oduzeti novac iz drugih europskih programa treba dakle naći taj novac iz drugih vlastitih izvora ili pak tako što nam je svjež novac, e, dakle novi novac za nove zadatke i i kad govorimo o onih dva... to su sve stvari koje su nam uistinu nužne kako bismo mogli poboljšati komunikacije između naših agencija i različitih institucija. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Galer. Vi ste jedan od inicijatora u SEDEU, pa se molim vas i vi javiti za riječ bavili na odboru koje s ovim mišljenjem i e, zapravo smo analizirali tri stvari. Prije svega želimo puno veće konzorcije, kao što smo već čuli od drugih, i da u to budu uključena mala i srednja poduzeća. Htjeli bismo izbjeći da samo velike države članice ovdje dođu do financiranja. Jer e, jasno je da su oni najjači na planu obrambene da te zemlje ne bi smjele dobivati e, financiranje iz e, europskih sredstava. A isto tako mala trebamo paziti tko ima pravo na vlasnička prava. Radi se ovdje o pa tih projekta, taj jer ti... E, p... Gospođa Mudi, tri točke i to brzo. Prvo, ovo je dakle projekt kojim se trebala razviti obrambena industrija Europe, ako se to bude za to koristilo. Međutim, E, samo vlasništvo pojedinih tvrtke. Neće. Ovo je dakle projekt kojim se trebala jaz, razviti obrambena industrija Europe, ako se to bude za to koristilo. Međutim, e, samo vlasništvo pojedinih tvrtke neće baš biti u, možda unutar Europske unije. Dakle, postoje primjeri u ostatku svijeta gdje imate mm, nešto kao nekakvih zamjenskih e, odbora, dakle, gdje se u stvari stvaraju kineski zidovi oko nekih e, tvrtki kako bi se uistinu moglo osigurati da se koji uniji. Dakle, postoje načini kako možemo osigurati da do toga uistinu dođe bez e, da e, sami sebi naškodimo. Drugo se odnosi na mala i srednja poduzeća i da koristimo dakle e, vlastiti sustav nagrađivanja u pogledu sudjelovanja malih i srednjih poduzeća. I na kraju ono što su isto tako drugi već spomenuli, dakle mora se raditi o novom novcu, ne može se to činiti na račun drugih programa. Gospođa Toja. Hvala lijepa. Prije svega postoji jedna stvar koju nikada ne smijemo zaboraviti, a to je kakav mi koncept obrane imamo, a naš koncept je europski. Pozivam se ovo na što je rekla gospođa Mogherini u e, parlamentu, a to je da moramo uvijek to sve povezivati i sa pitanjima ljudskih prava. Dakle, to mora biti konkretno. Što se tiče konkretno vezano za sam fond, Potrebno je dakle proširiti suradnju na veći broj država zato što Europa nije eh, nešto gdje trebaju dominirati dva ili dvije ili tri jake države, već trebamo uspostaviti stvarnu suradnju u ovom smislu. Drugo, sudjelovanje malih i srednjih poduzeća ne može biti nešto što je tu tek deklarativno. Treba eh, prisiliti na određen način velike tvrtke da ih zaista uključe u lanac dobavljača. I treće pitanje bez trećih zemalja. One ne smijemo prihvatiti jer iskustva nam nalaže da moramo biti e, oprezni. Nacionalna pravila, golden rule i tako dalje. Jer postoje tvrtke koje su već i prisutne na europskom e, području jer e, moramo vidjeti, moramo biti jako pažljivi, a to se može napraviti, vidjeti jednostavno e, da li netko može sudjelovali u projektu ili ne na odnosu određenih i razrađenih kriterija. Dakle, trebamo surađivati sa značajnim tvrtkama trećih zemalja, naravno treba vidjeti iz kojih zemalja. Kolega Gajer. Hvala, gospodine predsjedavajući. Naravno, ja se pridružujem svima u pogledu svojih dobrih želja za novu godinu i budući da E, tu uvijek želimo nešto pozitivno predlagati. Nakon ovog apela ću biti kratak, jer tu su dva značajna aspekta koja su već spomenuta. Paolo Rubig i ja smo zajedno u odboru za proračun, stoga nije slučaj. Samo promatrati političke prednosti ovog novog programa, već gledajte koja je financijska osnova. Dakle, da ne oduzmemo na jednom mjestu kako bi nešto izgledalo pravna osnova strane komisije. Dakle, i što se tiče onih, onoga što su kolega dakle e, i čuti mišljenje od naše pravne službe. Hvala lijepo. Uzet ću u obzir sve vaše komentare što se tiče ove pravne osnove. Gospodin Nic. Sretna vam nova godina svima. Ja ću govoriti njemački. Kao njemački socijaldemokrat e, koji je za ovakvu jednu arhitekturu, vidim i isto tako jednu europsku e, vojsku u onom smislu pooling and sharing e, i mislim da treba još jedan puta naglasiti da trebamo poboljšati učinkovitost. Međutim, par točaka koji s moje strane mislim se ne odvijaju dobro države članice ne obavljaju svoj posao i pokušavaju kroz komisiju nama to prenijeti. Ja ne vidim da mi ovdje sad izgrađujemo jedan europski kapacitet, a da ne možemo su odlučivati, pogotovo kada govorimo o kontroli izvaza e, oružja. Mi trebamo, dakle, ovdje biti hrabri i tražiti da i mi možemo sudjelovati u toj kontroli. Istovremeno, dakle, mislim da je tu i odgovornost e, e, industrije, dakle, da se Mm, da nam je potrebna određena konverzija za ona poduzeća koja kroz e, ovaj proces više ne proizvode nikakve vojne e, proizvode. I tu su potrebne određene inicijative koje uopće nisu predviđene. Stoga sam jako kritičan što se toga tiče i, i mislim da trebamo opet se pozabaviti pitanjem pravne. Što se toga tiče i mislim da trebamo opet se pozabaviti pitanjem pravne. Vam lijepa, politički govoreći, ovo je sjajna inicijativa, pogotovo uzevši u obzir da Britanci odlaze iz Europske unije, e, to je jedno od ključnih pitanja i u naredne dvije godine treba E, pratiti izvore, odnosno redistribucije se događa iz drugih programa. Ono što je od ključne važnosti je da u idućem e, višegodišnjem e, financijskom okviru se osiguraju namjenska sredi evropske obrambene sposobnosti. Digigrao gospodin Aleksis. Vrlo kratko tri stvari. Naime, Kaže se da je prvi cilj da se ojača kurentnost europske industrije. Prvi cilj nije strateška autonomija za sudjelovanje malih i srednjih poduzeća, ali ne zaboravimo, ovo nije strukturni fond. Nećemo birati malo i srednje poduzeće na temelju geografskih kriterija. Ne, to će poduzeće biti izabrano za jedan projekt zbog nadležnosti iz iskustva i stručnih znanja vezani za nešto konkretno na planu obrambene industrije. Po pitanjima intelektualnih vlasništva tu vas mnogo toga brine, razumijem vas, da, radi se ovdje o nadzoru država članice, to ćemo naglasiti. I za kraj ima puno drugoga također, a recimo sudjelovanje trećih zemalja. Možemo naravno e, imati mogućnosti sudjelovanja trećih zemalja, ali to mora biti strogo kontrolirano pod strogim uvjetima. Europsko financiranje mora dati e, nešto za europske e, poduzeća na europskom teritoriju. E, često neka poduzeća <clears throat> se obraćaju za financiranje velikim industrijama trećih zemalja, ali mi zaista ovdje imamo projekt koji moramo osigurati da e, ta financiranja zaista idu europskim poduzećima. Nemamo sada više vremena da ulazimo u detalje, govorit ćemo o tome na sastancima izvjestelja u Sjeni. Zaista sam spremna uzeti u obzir sve... 22. siječnja 2018 i glasovanje na ITRE u 21. će biti veljače i prijatelje, a na temelju mojeg iskustva i studenog i prosinca i nakon osam dana u bolnici imam samo jedan savjet. Otvaram glasovanje i te ga zatvaram. Dnevnog reda svi ste Nitko neće otići, ha? Uh, dear friends, Colleagues, uh, ladies and gentlemen, if I may start next point of our meeting. Dame i gospodo, tržište prirodnim plinom. Razmatranje, dakle, prijedloga um, izvješća. E, sve što je vezano za e, preinaku direktive za e, sadašnje i buduće i dakle moramo se pozabaviti svim onim što je nužno za redovni postupak, naravno bez odlaganja. Drugim riječima, od početka ovog tjedna moguće je već bilo ove uredbe, to je jasna i konzistentna e, pravna e, uredbe. A zašto da e, treba dođe? Zato što se zapravo različito tumači naše tim prije jednake uvjete. U tom smislu prijedlog komisije odgovara očekivanjima. Želim naglasiti formulacija iz preambule. Tako pojašnjenje mora pomoći da se izbjegne bilo kakvo krivo tumačenje direktive. Istu pravnu utemeljenost za sve e, plinovode iz trećih zemalja, što je vrlo važno. Nadalje, voda u kojem su ulazile države članice u trećim zemljama. Ulazimo dakle, u, unosimo ovdje ono što očekuje ići protivno europskim pravilima tržišnog natjecanja vezano za tržište prije snazi dulje od 10 godina od datuma kada stupi na snagu izmijenjena direktiva. Želimo transparentna energetska tržišta uključujući i sa stanovišta uvoza iz trećih zemalja. I u ovom e, toj direktivi predlažem da za preuzimanje e, bude e, predviđeno razdoblje tri mjeseca jer se radi o kratkoj, zaista kratkoj direktivi od tri ili četiri stranice. Gospođa Toja će govoriti umjesto gospodin. Što se tiče ovog projekta, svi se slažemo. Jesmo jako puno puta na odboru i pre raspravljali o ovom pitanju. E, naglasio da bi Europska komisija mogla igrati i važniju ulogu kako bi mogla analizirati e, posljedice izuzeća za određene objekte i e, morali bismo vidjeti kad se mogu dati izuzeća. E, treba će ponekad dodatni kriteriji, neka analiza ili studija koja će ukazati na to postoji li rizik. I to rizik koji bi mogao dovesti u pitanja praksu na tržištu. Europska je komisija e, provela istraživanja e, recimo za plinovod e, Gazprom, a to bi se moglo napraviti i za druge plinovode. E, pogledajmo još kakva je situacija na vijeću s ovim tekstom. Prilično je složena. Čulo se i da najprije treba napraviti studiju utjecaja, što se čini izlišnim a svi jako dobro znamo da ovdje postoji važna stvar koja je se mora dakle, uzeti u obzir, a to je Nord Stream 2, koji ima i simboličku vrijednost. Vrlo često govorimo o europskim vrijednostima u Europskom parlamentu a radi se o projektu koji je protivan europskim vrijednostima. Europski građani to pomno prate. Mi o tome razgovaramo primjerice s Njemcima i tu zaista postoji rizik. A možda projekt Sjevernog toka 2 zaista e, se ostvari i obraćam se kolegama iz SPD-a na temelju onih e, onih vrijednosti na koje se često pozivate, važno je znati da e, Sjeverni tok 2 ne bi nikada trebao e, se ostvariti kao projekt. I vrlo je važno da se ne uspori ovaj projekt, sve treba učiniti kako ga se ne bi konkretiziralo. Hvala. Gospodin Federle. Gospodin Pedersen kaže da se ispričao što mi je mogao doći na ovaj sastanak i pripremio je vrlo dugačka govor koji ću ja u njegovim pročitati. Od 2016. bavimo se zimskim paketom i naš je cilj tu vrlo jasan. Želimo ograničiti potrošnju energije tako što ćemo postići veću energetsku učinkovitost, preći na obnovljive izvore energije i isto tako ostvariti tržište gdje će naši građani imati i jeftiniju i zeleniju električnu energiju. Želimo biti manje ovisni o proizvođačima energenata iz inozemstva. Međutim, ovime ćemo možda biti više ovisni o ruskom plinu. Gospodin Peterson smatra da sadašnji okviri omogućuju državama članicama izuzeća kad se radi o novim projektima prema članku 36. što je značajna e, pravna manjkavost kojim se mogu podrivati postignuća zimskog paketa. Druga definicija je interkonektora ovdje je još uvijek previše nejasna on smatra da ovo što je napravljeno je dobro, ali da se treba učiniti više kako bi se spriječilo da države članice e, se ne pridržavaju pravila i e, da samo povećamo našu energetsku ovisnost. Evo, toliko od strane gospodina Petersena. Dakle, tu je više stupova i pogotovo kada govorimo o stupu koji se odnosi na klimu, trebamo reći da tu, postoji, da postoji i energetska solidarnost. I u ovom mandatu smo već imali dva važna izvješća. Izvješće Koznodevski vezano uz, e, može i povijesno objasniti, dijel 2006. 7. 8 smo to vidjeli tako jasno kako je bilo potrebno. Dakle, da u unutarnjem tržištu plina imamo tu nejasnu situaciju da je Europa nadle tome Dakle, da Europa treba biti jaka, koordinirana i trebamo govoriti jednim glasom. Stalno to govorimo. Sve su to gluposti dok imamo ovu rupu u ovoj direktivi. Stoga mi podržavamo komisiju i zahvaljujemo liniji komisija si bliski, dakle da su oni politički tu bili dovoljno odvažni da to učine, jer naša je ovdje uistinu zadaća sada da podržimo komisiju, da čak i poboljšamo tekste, zato ćemo mm, mi kao zeleni, e, dakle, govoriti o ovoj zoni odbića. pokušat ćemo to maknuti kako bi se to poboljšalo s obzirom na ove treće strane. Nadam se da ćemo u ovom domu uistinu imati veliku većinu jer ćemo imati teške pregovore s vijećem. Tako Evropi. E, Hvala lijepa. A sada molim e, gospođu Sakora E, kolega, pa ne možete imati prijevod na grčki, ali možete govoriti grčki, tu nema problema. Vi mijenjate gospodine Seleksiotisa. izvolite, imate riječ i stav našeg kluba zastupnika. Dragi kolege, radi se o značajnom prijedlogu jer se radi o tome da se izmjeni e, direktiva. Komisija je predstavila ovaj prijedlog, a da pritom nije načinila studiju utjecaja. Usprkos tome što je te da se vidi kakve posljedice nedostatak takve studije utjecaja može imati. Naročito trebamo vidjeti je li to u skladu s međunarodnim članice mogu same suvereno odlučivati o tome odakle će dolaziti energija u njihove zemlje novodima, a isto tako predstavljat problem e, i za buduće plinovode. Proščaša nisu uzeta u obzir. Radi se zapravo o prijedlogu koji se... Gospodin Langen je prvi na listi. Hvala lijepa. Desetih, kako treba izgledati tržište plina. Dakle, trebamo imati iste uvjete, iste procese, e, članak 194 gdje se prenose nadležnosti državama članicama. To je bio uspješan projekt. E, tržište plina je najbolje koje se treba odnositi dakle na jedan slučaj. Dakle sad kad kolega iz ecr ili e govori da trebamo štititi europske e, vrijednosti. Dakle prije ću se pozabaviti vrijednostima koje zastupa njegova stranka nego što ću se ovdje baviti pitanjem europskih vrijednosti. Dakle, e, moć donošenja odluke se prenosi na Europsku uniju. Kao drugo, e, Nitko to nije pravno ispitao, nikakva studija učinka nije učinjena kod jedne tako važne izmjene gdje se cjelokupni sustav mijenja i gdje se dakle e, pravo Europske unije prenose na treće zemlje, bilo da se odnosi na Rusiju i neke druge zemlje, to se ne može samo tako učiniti. Dakle, potrebna je procjena učinka, mora se to pravno E, nam e, pravu u pogledu prava mora jer se govori dakle da su države članice te koje su e, odgovorne u pojedinim slučajevima to u Bugarskoj dakle niti je komisija saslušala gospodarstvo, sad su nakon protesta to učinili. O 16. siječnju, nakon tri tjedna stanke, uopće nema mogućnost kroz neko saslušanje, raspravu sa stručnjacima, e, sjeverni tijek, onda se to dakle može učiniti ovako kako mi to ovdje činimo. I još nešto što je rekao kolega Busek kojeg u istinu cijenim. Gospođe, ne, treba to e, E, vrijediti deset godina. Onda nadalje imamo pitanje konkurentnosti. To se mora, ne možemo složiti, dakle ne svi, ali dio nas se ne može složiti. Stoga tražim da prvo imamo saslušanja, a da se isto tako odgodi. Hvala lijepa, dragi kolega. Gospodin Butikofer je sljedeći govornik. Čini se ja sam rekao dakle da, da prevoditelji trebaju shvatiti da se radilo o važnom izvješću. Ne želim započeti godinu sa jednim ovako važnim nesporazumom. Thank you very much. Uh, Mr. Gospodin Butikofer. Dakle, evo, trebamo spriječiti jednu njemačko-poljsku krizu, to je već jako dobro. Ja sam gospodinu Langenu zahvalan za to što je ovdje jasno govorio. Je li time pojasnio da ovaj problem koji je u svojoj svrži jedan njemački problem, jer njemačka savezna vlada odbija načela energetske neovisnosti i solidarnosti, ne želi to uzeti za ozbiljno. Gospodin Lange, dakle govori da nije to samo problem njemačkih socijaldemokrata e, kao što su mu to neki htjeli podmetati, već da je to problem e, dijela e, CDU-a. Nažalost je kancelarka više puta javno tvrdila da je to čisto jedan gospodarski projekt i zbog toga to nema veze s politikom. mislim to je jedna šarada i mislim da je to uistinu jedan e, snažno politički projekt ako sada govorimo o e, energetskoj neovisnosti i solidarnosti, ako to nisu samo prazne riječi, onda kad neka država članica e, odbija to slijediti, moramo tražiti puteve kako kroz naše pravo zajednice nećemo zaobići naše važne ciljeve. Gospodin Langen je ovdje bio vrlo odlučan jer ja znam gospodina Manfreda Webera da on našu kritiku dijeli kada govorimo o sjevernom e, tijeku 2. I istinu bih nam svima želio da mi kao Europski parlament e, Denski me pomalo zabavio, je i to je moja zadnja primjedba. E, između redova sam mogao čuti da vam je u stvari Demski me pomalo zabavio, i to je moja zadnja primjedba. E, između redova sam mogao čuti da vam je u stvari žao da u Berlinu nije došlo do Jamajka koalicije je bio dobar predložak i na ovu ću ja sad odmah reagirati. Mislim da to nije njemački problem i to nije problem e, e CDU-a niti socijalno ovim izvješćem i prijedlogom komisije, onda ćemo vidjeti da je to nešto što odnosi na sam sadržaj i budući da želimo dozvoliti iznimke, trebamo izmijeniti čitavu direktivu e, koja se odnosi na 65% našeg izvoza plina i zato se tu slažemo potreberni tog nego na 65% naših potreba plina, da to ome samo tako odlučujemo i da nemamo mogućnost ovdje na licu mjesta u odboru biti ispravno informirani. I tu u potpunosti e, podupirem amandmane Langa izmjeni. I to se potvrđuje time da pravne službe jednog i drugog odbora E, su i tu imali velike sumnje i željela bih da se prvo te sumnje uklone. Ne želim da jedna ovako važna odluka se samo tako donosi. Za to nam je potrebno određeno vrijeme, možemo sadržajno to. Isto pravilo. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Što se tiče ovog predloženog izvješća, mi znamo da Europska unija ima veliku tradiciju sa trećim zemljama, dakle što se tiče e, razvoja energetske povelje, mi smo to pratili sa zanimanjem i mislimo da je to vrlo važna osnova za suradnju sa trećim zemljama i ta pravila koja se odnose na reciprocitet je nešto što je vrlo važno za ovu raspravu jer naravno tu se radi o tome da stvorimo jedan sustav koji neće biti samo učinkovit, već e, gdje će se određena ravnopravnost uzeti u obzir kada govorimo o trećim zemljama. Ova kritika da nemamo studiju učinka je opravdana i mislim da kod pitanja koje nam trenutno postavlja komisija i da ćemo moći odgovoriti na ta pitanja. Dakle, da tu ovo gledanje, slušanje toga kako možemo optimalno riješiti teme je nešto što treba biti vrlo važno. Pitanje komitologije će tu isto tako biti vrlo važno i ja ću to unijeti u amandman. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Gospodin Kelly. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Mislim da dobro napredujemo tome što pokušavamo stvoriti energetsku uniju. Tu se puno toga trenutno događa. Dakle, tu imamo i dosije obnovljive energije koje ćemo raspraviti idući tjedan. Dakle, mi smo nekako e, nadišli e, preporuke e, komisije vezano za njih 35% i to će se dovesti do toga da se smanji ovisnost o fosilnim gorivima. Ali nalazimo se u idealnom svijetu. Mi ćemo biti ovisni o fosilnim gorivima i u budućnosti. I gospodine predsjedavajući. Umjesto da imamo manje uvoza plina, imat ćemo ga više u nadolazećim godinama. Stoga je vrlo važno da tu postoji određena konzistentnost, da to dobro reguliramo kako bismo osigurali određenu sigurnost i e, ulagače. Ako će biti neka izuzeća, one trebaju biti ograničene. I vi ste spomenuli jedan maksimum od 10 godina koji je razuman. ali moramo osigurati da imamo iste uvjete za sve. I dakle moramo imati jedan ravnoteženi stav i uzeti u obzir to da trebamo imati jedan razuman pristup tome svemu koji će se uklopiti u naše opće ciljeve stvaranja energetske unije E, sigurnosti opskrbe i dobro regulirane tržišta i sigurnost ulagača. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Gospodin Salini sljedeći. Hvala lijepa. Evo, potičam e, sada jedan, argument koji je već iznesen, nije iznesen što me zapravo čudi. Naime, u prijedlogu komisije poziva se na e, tu novu e, disciplinu koja se treba primjenjivati i na postojeće plinovode. Osobno smatram da je to vrlo složeno. Točno da je e, interkonekcija, dakle povezivanje s trećim zemljama, apsolutno ključno pitanje. I to vidimo iz današnje rasprave, to je tako kako tehnički, tako i iz političkog stanovišta. Međutim, sada imamo plinovode koje povezuju Rusku uniju s trećim zemljama, koje neki od njih jako dobro funkcioniraju. A e, dio njih su plinovodi koji nas povezuju sa državama čija je politička stabilnost vrlo niska. Dakle, ako bismo tu novu disciplinu primijenili na postojeće plinovode, uključujući one koje dobro funkcioniraju, naročito kad se radi o zemljama koje su politički nestabilne, e, to predstavljanje plina iz tih zemalja u Evropu. Hvala lijepa. Uh, Mr. Karinić, next speaker. Opi koji temeljem ugovora su međusobno vezani kako bi poboljšali našu opću situaciju i kako bi e, standardima jednostavno ne možete e, proizvoditi igračke za djecu koje sadrže toksične materijale i onda ih slobodno prodavati po Europskoj uniji. Dakle, diljem država članica se suočava sa raznim problemima jer države članice imaju različite standarde, različite plaće, dakle nešto koje je napravljeno u Kini, a u pojednim zemljama onda imamo problema kako dođe radnik koji radi za manju plaću. Dakle, nisu slijediti naša pravila e, i ne mogu nama određivati kako će se formulirati pravila. Kada govorimo o tržištu plina, ono što je tu pomalo e, tvrtke koje nazivamo unbundled companies e, i htjeli smo e, osnažiti konkurentnost i to na dobrobit naših potrošača. Jedan dio neš, gdje nije jasno postojećem zakonodavstvu što je sa infrastrukturom koja započinje u nekoj trećoj zemlji, a završava u Europskoj uniji. God žele u, Kini, ali ako ulazi u Europsku uniju, mora biti u skladu s našim standardom. Dakle, dobro je da imamo takvu paralelnu situaciju ovdje u području energije i, tim projektima koje se odnose na infrastrukturu. U trećim zemljama postoje drugačija pravila, ali u Europi su naša pravila i kad ta infrastruktura dolazi na naše tržište, ovu rupu u zakonu i na to se mi trebamo fokusirati. Naravno da je to istinu jedna politička tema jer je povezano dakle sa e, Rusima, njihovom opskrbom plina u Europi, je to će se promijeniti, dakle kada govorimo o Ukrajini i Poljskoj i kroz pristojbe i ne možemo se pretvarati da to sad nije bitno. Međutim, ponekad kad smo suočeni sa zakonodavstvom gdje je jak financijski interes, jedini način kako možemo stvoriti jasnoću je da trebamo postaviti jasno principe što želimo učiniti, a mislim da ono što mi želimo biti nikakva iznimka. Hvala lijepa. Da, ja ću sad i, kao izuzeta govoriti njemački to iz sljedećeg razlika, e, razloga. Ovdje se tvrdilo da se radi o jednom unutarnjo poljskom e, unutarnjo poljskom e, sukobu. Na početku cijele priče smo imali jedan njemački skandal i to bih vam želio reći, dakle da jedan njemački savezni kancelar je e, svoje vrijeme dogovorio deal sa ruskom vladom i kratko nakon što je odstupio e, ga je plaćala ta vlada. izbora nisu kritizirali svog predsjednika i razumljiva, ali CDU ga nije kritizirala zato e, što su im tada trebali za veliku koaliciju socijaldemokrati. Zato je gospodin Šroder mogao onda nastaviti dalje. Ako ove diskusije utvrđujem da još uvijek funkcionira ta velika koalicija koalicija, gospodin Lange, ja mislim da je unutarnje tržište nešto što je najvažnije što je uopće izgradila i postavila Europska unija i moramo sve učiniti kako bi snažili to unutarnje tržište jer kad god je komisiji potrebna veća nadležnost kako bi osnažila unutarnje tržište onda je trebamo i dati tu nadležnost. Europe. Odjedanput danas ovdje kažu da je to odgovornost koju trebamo prepustiti pojedinim državama članicama i da ne trebamo u Brisel prebaciti tu dodatnu odgovornost. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very much. Um, uh, Hvala lijepa. Gospodine Federle, izvolite. Hvala lijepa. Sad govorim u svoje ime, a ne u ime gospodina Petersena. Dodao bih e, ovome ono što e, i na tržišta jest i sigurnost. Ono što se događa i to nakon prvog sjevernog toka smo vidjeli više teritorija budući da se radi o ruskim interesima i oni žele u svakom slučaju e, štititi i svoje krupne interese u tom brodovima i drugim da bi se taj vod zaštitio i to će utjecati i na nacionalne. Što se događa sa europskim zajedničkim tržištem energije? Za to tržište je isto važno na koji način će sve funkcionirati. Imamo energetsko tržište, a osim toga moramo reći da su potrebne i poveznice između država članica da bismo mogli prenositi energiju. Ti e, dosta veliki e, utjecaj i na E, cijenu električne energije i e, opskrbu električnom energijom i e, švedskog zračnog prostora i također teritorijalnih voda i to bi svakako trebalo uzeti u obzir. Počeli smo već s drugim krugom intervencija. Gospodin Langen, izvolite. Komentar to, kako je kolega Kaneš rekao, da se mi trebamo informirati o razvojima na tržištu plina, o mogućim pravnim pitanjima. Ja to mogu prihvatiti, međutim, e, to u ovom postupku koji je ovdje odobran nije moguće. Stoga bih želio još jedan puta ponoviti svoj zahtjev. Dakle, imamo saslušanje kada govorimo o tom razvoju tržišta plina, o aspektima međunarodnog prava. Gospodin Henkel e, ne znam baš što bi tu rekao, stalno želi snažiti prava e, nacionalnih država, sad ovo želi to e, regulirati na razini Europske unije. Dakle, stoga moj zahtjev da imamo saslušanje svim ozbiljnim procjenama u godine 2030. već, a nije to tako daleko, to samo još 12 godina, će ćete sjeverni tog dva. Dobro, to je ono što komisija želi. Ali sad, kao što je rekao kolega Salini, zato što oni to ne mogu, oni dakle tu ne mogu i ja ne želim da toga nastane sukob, već jedna stručna rasprava temeljem kojim će... Hvala vam lijepa predsjedatelju i svima želim eh, sretnu novu godinu i treba nam sretna godina u ime komisije. Eh, prijedloga, a e, spomenut ću eksplicitno spominjanje područja djelovanja na teritorijalne vode i tu je i nacrt mišljenja koji se osvrće na e, ulogu komisije koju uspio čuti i što pozdravljam jeste da nacrt izvješća uživa veliku podršku, ali čujem i neke glasove koje me donekle podsjećaju na rasprave u radnoj skupini vijeća u kojoj neke države članice ili mogu reći jedan manji broj njih se žestoko bore protiv eh, ovog prijedloga ali slušajući drugu intervenciju gospodina Langena moram reći da s tim imam problem budući da je on rekao da imamo e, da, nećemo tražiti da se primjene naša pravila e, upravo zato što smo ovisni. Mi mislimo da bi treba e, znatno prošireno. Evo što se želi postići. Prijedlog komisije ima za cilj postizanje kao komisija. Ne vidimo zbog čega bismo davali privilegije e, cjevovodu koji kreće u trećoj državi e, i transparentnost, unbundling, pristup trećih strana i tako dalje. I kad se transparentnost i pristup možemo reći da kad god se u konzultaciji pristupi trećoj državi vode i e, vjerujemo da ako pogledamo unatrag puno e, funkcioniranje već e, uspostavljenih plinskih tokova i upravo zato državama članicama dajemo velike proizveli nered i učili e, do za sada iznimno važno da države članice e, zadrže ove ovlasti sve dok e, situacija ne bude bolja i uvijek ponavljamo da ovaj prijedlog predstavlja napad na suverenitet pravo za cjevovod a ne o izgradnji ovo nije usmjereno protiv sjevernog toka 2 e, vode. Kako to uopće, kako se to uopće može dogoditi? Ako svojim cjevovodom ući u Europskom uniju su prijedlozi e, komisije obično popraćeni procjenom učinka. Ovo je poseban slučaj, međutim, podsjećam kolege, dakle mi ne uspostavljamo novi zakonski okvir, već pojašnjavamo pravnu situaciju koja kontroverzi rasprava, nego do potrebe pojašnjenja pravne, odnosno zakonske situacije. I upravo zato ne trebamo ponavljati. Čujemo i od država članica koje se protive prijedlogu, a radi se o konvenciji o pravu mora. I uspostave uvjete za cjevovode koji ulaze na njihov teritorij ili u teritorijalno more. I ova konvencija očito Mogu reći kao sažetak da komisija pozdravlja široku podršku koju je nacrt mišljenja jutros te odgovore. Hvala vam lijepa, ostavio sam dovoljno vremena govornicima jer smatram da je ovo iznimno važna tema koja jest tehničke e, naravi, ali je politički iznimno osjetljiva, pa treba reći sve što se želi reći u takvoj raspravi. Ja ću naglasiti da naša rasprava o energetskoj uniji je također politička rasprava jer prvi smo željeli da bilo tko utječe na ili intervenira u našem unutarnjem tržištu opskrbom energijom i raspravljamo cijelo vrijeme i o političkim pitanjima njima, a na umu nam je energetski, Prema tome, ja ću se ograničiti na sadržaj prijedloga i pojedina rješenja. Prvo, zajedničko tržište, drugi stup energetske unije. Kolega Lang, o pitanju zajedničkog energetskog tržišta. Odnosno, o tome razgovaramo od 2013. godine. Sve naše rasprave o energetskoj uniji, o trećem energetskom paketu, naša rasprava o i ništa drugo. Imamo doista puno rasprave e, o tome i želim to jasno reći e, još naglasiti da smo očito izgubili neke nacionalne nadležnosti ukoliko ih predamo Europskoj komisijskim. Dakle, ako e, računamo da će Europska komisija i europske institucije nama biti na pomoći u e, kod aspekata opće sigurnosti moramo ustupiti dio svoje nadležnosti i oni moraju početi djelovati doći do e, gubitka nekih nacionalnih nadležnosti. Ništa tu nije posebno. Ja ću podržati Evropsku uniju e, i e, stvorimo takvu situaciju, situaciju za napredak, a energizati u obzir i to. Jednu stvar smo čuli u odgovoru direktora Borharta da se na temelju ove direktive može graditi cjevovode i da nije uperena ni protiv jednoga, ali treba primijeniti i svakako možemo potaknuti i e, ohrabriti gradnju novih cjevovoda. Što se tiče e, isključivo gospodarskog pojasa ili zone. Tu se e, radi o konkretnom pitanju jer e, i konvencijom o pravu mora, što je iznimno važno. Dakle, Evropska unija je neovisna strana e, pristupnica konvencije i ima prava i obveze koja iz te konvencije proizlaze. Prijedlog Europske komisije u potpun su usklađeni i važno je to provjeriti želite li to učiniti. Osim toga, tu je i sud pravde koji je 2012. godine odlučio da isključivi gospodarski pojas jest dio nadležnosti konvencije o pravu mora i odluke suda iz 2012. godine. Pa to je doista vrlo jaka e, pravna sigurnost za taj slučaj. Dragi prijatelji, možemo o svim pitanjima što je u demokraciji i prirodno. No, hvala vam lijepa, a amandmani e, se mogu e, podnijeti do 12 sati 16. siječnja i očekujemo na itre glasovanje 20 teške rasprave sa svim izvjestiteljima u sjeni i pripremu kompromisnih eh, amandmana, eh, a to može nemamo vremena za ovo što ste predložili o tome na ITREU i o tome su naša saslušanja. Hvala lijepa kolege na odličan raz za ALDE će podnijeti izvješće Ja podsjećam da je borba protiv antimikrobne otpornosti jedan od izazovnja na odboru ITRE o jedinstvenom zdravstvenom pristupu protiv antimikrobne otpornosti. Naravno, treba uložiti i amadmane i sama ću to učiniti sljedećih dana. Pozivam sve vas da to učinite do utorka sljedećeg tjedna, dakle 16. i prvobitnu razmjenu mišljenja. Ja sam se konsultirala također sa glavnom upravom za istraživanje i razvoj i inovacije u Europskoj komisiji na ovu temu. Od 2007. milijarda eura je što se tiče vizije investiranja i točnih brojki, to možete pročitati u prijedlogu mišljenja odbora ITRE. Dakle, držala sam se nadležnosti našeg odbora. odbora. Moramo dakle simulirati istraživanje i inovacije jer moramo strvi na dugi rok. Moramo simulirati i ulaganja za vrijeme cijelog e, proizvoda, tijekom života jednog proizvoda i njegova razvoja. Dakle, moramo, sigurno imati e, ciljane proizvode koji će se ispravno u medicinski koristiti. I kontaktirao sam različite proizvođače da vidimo kako promicati istraživanja, ali isto tako i lijekove koje će izaći na tržište. Moramo raditi iako to nije lako načiniti. Svega jedna od deset tisuća molekula može se pretvoriti u novi lijek ili cijepivo. Stoga tražim više suradnje među različitim sektorima, ali također tražim i bolje korištenje podataka. Zaista je nužno poboljšati sve ono što se događa na tom planu. Povećanje e-zdravstva i informatizacija velikog dijela zdravstva omogućit će nam da puno bolje prikupimo informacije o antimikrobnoj otpornosti. Raduje me za kraj suradnja sa temu. Hvala lijepa na svim ovim primjedbama. Sada Ana Zaborska koja o ja se zahvaljujem gospođi izvjestiteljici na njenom radu koji je uložila, ali isto tako se zahvaljujem i na njenoj inicijativi da se isto tako nađe sa izvjestiteljima u sjeni prije negnosti je jedna jedan aspekt koji istinu ugrožava naše zdravlje. Danas se i 2000 tu se radi o tome da ovaj mehanizam gram negativnih bakterija moramo koristiti i isto tako dalje istražiti. Dakle, tu se ne radi samo o tome da istražujemo i pronalazimo no. Nadalje trebamo reći da kada govorimo o farmaceutskom istraživanju, da ova vrsta